Good morning everybody. Dobro jutro svima. Hvala što ste nam omogućili da počnemo na vrijeme. Evo vidim da već imamo i e, prisutne članova odbora regiji. Želim dobrodošlicu svima i otvaram današnji sastanak odbora regiji. Imate pred sobom prijedlog dnevnog reda. Prije usvajanja dnevnog reda želim skrenuti vašu pozornost na neke izmjene dnevnog reda. Gospodin Valkarsel ima dva važna sastanka jutros koje su izravno povezana s njegovim obvezama kao potpredsjednika Europskog parlamenta tako da neće moći doći prije podna na sreću. Glavni tajnik CMR-a koji će nam se priključiti za razmjenu mišljenja o, radu njegove organizacije nam se mogao pridružiti sada, tako da mu zahvaljujemo na njegovoj suradnji. Tako da predlažemo sljedeće dvije izmjene dnevnog reda, dakle da sada održimo razmjenu gledišta sa CMR-om Odmah nakon rasprave e, sa gospodinom e, Owenom o izvješću Europskog revizorskog suda, a da prebacimo onda izvješće gospodina e, Valkarsela za poslje podne nakon predstavljanja programa ESPON. Je li to u redu? Gospodin Van Leroy. Kada ćemo glasovati onda? Hvala na pitanju. Glasovanje će se održati nakon 11.15. Kako ćemo to priopćiti zastupnicima? Pa to je dobro pitanje. Jučer smo se dogovarali s tajništvom i zamolila sam tajništvo da proslijedi ostalima vrijeme glasovanja i to je sada nažalost učinjeno, evo ispričavam se zbog toga. E, želite li dobiti isprintani primjerak e, glasačkog popisa? Ne, neki kolega dolaze izravno glasovati, dakle možete li zamoliti tajništvo sada da im pošalje poruku da dođu nakon 11.15? Da, e, zamolit ćemo tajništvo da to učini. Hvala. Dobro, možemo onda usvojiti takav izmijenjeni dnevni red. U redu, hvala. Druga točka dnevnog reda je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 15. listopada 2015. godine. On je dostupan na internetu. Kao što se sjećate, 17. rujna odlučili smo da kao naš doprinos inicijativi za e-dokumentaciju. Nećemo tražiti više papirnih primjeraka zapisnika i ako ne bude prigovora sada na taj prijedlog, onda će se taj prijedlog smatrati usvojenim. Dakle, možemo nastaviti sa priopćenjima predsjednice. Imam samo jedno priopćenje za danas. Gospodin Marže, izvolite. Evo, samo jedna kratka napomena. Htio bih da u zapisnik uđe primjedba koju sam iznio na sastanku koordinatora, a koja se odnosi na posebnog izvjestitelja za EKAS. Hvala. Da. Vaša će napomena biti unesena u zapisnik jer nismo mogli uključiti vaše mišljenje u raspravu koordinatora i zbog toga će to biti uvedeno u zapisnik e, sa prethodnog sastanka. Je li to u redu? U redu, hvala vam lijepa. Sada nastavljamo sa priopćenjima predsjednice. Kao što sam spomenula, imam jedno priopćenje. Riječ je o visokoj radnoj skupini za praćenje učinka e SF fondova na e, korisnike za 2015. godine prilikom prvog sastanka visoke stručne skupine za e, praćenje pojednostavljenja za korisnike 12 članova skupine na visokoj razini i njihov predsjednik, gospodin Karlas susreli su se sa predstavnicima europskih institucija. Parlament je također na tom sastanku zastupao gospodin Zeller koji je bio i predstavnik odbora regiji. No, e, cilj nove skupine je smanjiti učinak složene administracije na korisnike ovoga fonda i pozabavit će se važnim pitanjima poput pojednostavljenja troškova, e, kohezijom, pristupom sredstvima i također e, postrožavanjem propisa. Mi smo izrazili našu potporu ovoj e, stručnoj radnoj skupini na visokoj razini i nadamo se da će e, pojednostavljenje omogućiti lakše korištenje fondova i da će fondovi biti dostupniji što e, široj pezi korisnika. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti rezultate rada te radne skupine u obliku razmjene gledišta sa odborom regiji u prvoj polovici 2016. godine. Evo, to je bilo moje priopćenje, a sada možemo prijeći na prvu konkretnu točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta sa gospodinom Philom Winom Owenom, članom Europskog revizorskog suda koji će govoriti o posebnom izvješću suda broj 10 2015. godine pod naslovom Pogreške u javnoj nabavi na području kohezijske politike. Javna nabava igra ključnu ulogu u kontekstu provedbe kohezijskih politika i ovo tematsko izvješće bavi se pitanjem e, da li komisija i zemlje članice uspješno rješavaju probleme koji su prije prepoznati u provedbi odredaba o javnoj nabavi. Evo, Bez daljnjeg odlaganja daću riječ gospodinu Ovenu, a nakon njegove prezentacije, kao i obično, imat ćemo priliku za raspravu, za upućivanje pitanja. No, prije nego što dam riječ gospodinu Owenu, spomenut ću da ovdje imamo također i predstavnike Europske komisije, a također ću njima dati riječ kako bi imali priliku komentirati ili postavljati pitanja. Tu je gospođa Vitorija Alijata, gospodin Frank Zeibert i, i tu je gospodin e, Joakim Nunez de Almeida, dakle iz glavne uprave regio i e, glavne uprave za rast. Dakle, imamo zastupljene brojne e, institucije i organizacije ovdje, a sada dajem riječ gospodinu Owenu. E, hvala, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj prilici da predstavim ovo izvješće u ime Europskog revizorskog suda. Već smo ga predstavili 15.10. na sastanku odbora KONT i također tijekom ovog saziva predstavili smo ga i odboru IMCO. Doista nas e, da me izaziva zadovoljstvo interes koji je Europski parlament pokazao za ovu tematiku. Usklađenost sa europskim i nacionalnim e, propisima o javnoj nabavi je također izvor pogrešaka i to smo vidjeli u brojnim izvješćima revizorskog suda tijekom niza godina i Europski parlament je opetovano tražio poboljšanje u tom području godišnje izvješće suda za 2014. godinu koje je predstavljeno u utorak u odboru kontu parlamentu ukazuje na to da nije došlo do promjena. Došlo je do ozbiljnih povreda odredaba o javnoj nabavi, što predstavlja gotovo 50% procjenjene razine pogrešaka kada je riječ o kohezijskom području 2014. godine. Dakle, to izlazi izvan našeg revizorskog razdoblja, ali je to najava od ovoga tjedna. Nepridržavanje odredaba o javnoj nabavi nije samo pitanje pridržavanja, nego također može i utjecati na troškovnu učinkovitost. Europska politika javne nabave treba poslužiti kao instrument za uspostavljanje jedinstvenog tržišta i za postizanje pametnog, uključivog i održivog rasta, ali istovremeno treba i osigurati učinkovito korištenje javnih sredstava. Ova revizija nam je pružila priliku da nadogradimo naše e, rezultate istraživanja u okviru javne politike nabave i glavna pitanja koja su postavljena je su da li komisija i zemlje članice poduzimaju učinkovite mjere kako bi riješio problem pogrešaka u javnoj nabavi u području kohezijske politike. Ukratko, kako smo proveli tu reviziju? Područje primjene bila je kohezijska politika i obuhvatila je Europski fond za regionalni razvoj, kohezijski fond i socijalni fond. Naši su revizori posjetili četiri zemlje članice, Češku, Španjolsku, Italiju, i Ujedinjenu kraljevinu. U svakoj od tih zemalja utvrđene su brojne greške u javnoj nabavi u kohezijskoj politici u razdoblju od 2009. godine do 2014. Također su revizori proveli analizu E, tijela koja su bila nadležna za provođenje kohezijske politike i upotrebu sredstava namijenjenih za istu i, e, i prenijeli su svoje nalaze e, nadležnim tijelima za reviziju. Dakle, u zaključku i komisija i zemlje članice trebaju učiniti više kako bi riješile problem pogrešaka u javnoj nabavi u kohezijskoj politici. Postoje trajni problemi u načinu na koji javna tijela podugovaraju radove i usluge koje podržavaju kohezijski fondovi. Pogreške u vezi sa javnom nabavom utvrđene su u 40% projekata, a ti su postupci također e, bili predmetom revizije u našem izvješću za razdoblje 2009-2013 i e, u gotovo trećini slučaja e, bilo je riječ o ozbiljnim pogreškama. Najveća stopa pogrešaka, 70%, bila je utvrđena u slučaju Fonda za regionalni razvoj, a i ovogodišnje izvješće donosi sličnu sliku. Slučajevi nepridržavanja odredaba o javnoj rabavi e, su utvrđeni u 39 slučajeva od 75, a u trećini od ovih 39 došlo je do ozbiljnih pogrešaka. Dakle, vidimo da je tu prisutan stalan obrazac. Komisija i zemlje članice e, provode vrlo ograničenu e, reviziju, ali ovakva sveobuhvatna analiza pogrešaka nije moguća zbog nedostatka usklađenih politika, e, podataka na razini komisije zemalja članica. Komisija je provela jednu analizu 2011. godine, ali od tada nije ažurirana. Sve to pokazuje da su komisija i zemlje članice počele provoditi mjere za rješavanje ovoga problema, ali još uvijek preostaje mnogo toga što valja učiniti. Nedavno zakonodavstvo ima mogućnost riješiti problem u javnoj nabavi, ali mnogo će ovisiti o provedbi. Kao prvo imamo novu direktivu o javnoj nabavi, a naša revizija zaključuje da budući da se tu uzima obzir i sudska praksa, to bi moglo pomoći u razrješavanju nepravilnosti, ali mnogo će ovisiti i o provedbi tih direktiva od strane zemalja članica. Imali smo dobru raspravu o ovim odlikama tog zakona, što je bilo vrlo zanimljivo i na odboru IMKO e, na e, sastanku u ponedjeljak ovoga tjedna. Drugi važan e, zakonodavni dokument je uredba o Europskom fondu za strukturna ulaganja i kao što znate to uključuje također i takozvane ex ante uvjetovanosti, a to su preduvjeti koji su potrebni za e, učinkovito i djelotvorno djelovanje europskih e, fondova za strukturna ulaganja. Sud je utvrdio da početkom 2015. godine komisija je utvrdila da 12 zemalja članica nije ispunilo zadane uvjete za korištenje strukturnih fondova za javnu nabavu u sadašnjem e, programskom razdoblju 2014-2020. Dobra je vijest da je 15. listopada komisija najavila da, će, da su u međuvremenu tri od tih 12 zemalja članica zadovoljile te uvjete. Mi nismo međutim analizirali tu procenu i ne možemo o tome komentirati, no možemo reći da ako e, komisija smatra da devet zemalja članica nije to uspjela, a to su koliko čujemo Bugarska, Češka, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska Rumunjska, Slovenija i Slovačka. Dakle, ako tih devet zemalja još uvijek ne udovoljava uvjetima javne nabave, mislim da naše preporuke su još uvijek valjene, a ako se ti uvjeti ne zadovolje do kraja iduće godine, 2016. godine, smatramo da bi komisija trebala primijeniti svoje ovlasti i prekinuti isplate iz fondova tim zemljama članicama. Mjere koje je komisija poduzela od 2010. godine usmjerene su ka rješavanju globalnog problema, naročito kada je riječ o osnivanju internet tehničke radne skupine i to je korak u pravom smjeru. Međutim, Također treba pokazati odgovarajuće vodstvo kako bi se riješio taj problem i riješile napetosti između zemalja članica kada je riječ o postizanju dva cilja. Dakle, s jedne strane poboljšanje sustava javne nabave, a s druge strane promicanje apsorpcije europskih fondova. U izvješću također se e, kaže da e, Instrumenti informacijske tehnologije mogu pomoći u rješavanju problema javne nabave i oni zapravo mogu preobraziti sustav javne nabave, no u našoj reviziji je utvrđeno da e javna nabava je vrlo različita u zemljama članicama, a baze podataka poput baze podataka RAKNE koja je osmišljena za suzbijanje prevara još uvijek trebaju e, biti provedene kako bi se iskoristili u potpunosti instrumenti koje nudi e, informacijska tehnologija. Dakle, u nalazima stoji zemlje članice i komisije trebaju prikupiti podatke o pogreškama u javnoj nabavi i također analizirati ozbiljnost tih e, pogrešaka u području kohezijske politike. Drugo, ako se ne zadovolje uvjeti za e, korištenje europskih fondova do kraja 2016. godine, komisija bi trebala prekinuti isplate za ovo programsko razdoblje dotičnim zemljama članicama sve dok one ne isprave te nedostatke. Treća i četvrta preporuka. Komisija treba ažurirati i objaviti svoj interni akcijski plan, izvijestiti e, o napretku na godišnjoj razini, poboljšati međusobnu koordinaciju različitih odjela i uspostaviti radnu skupinu koja će poboljšati vodstvo. Također e, treba E, ispraviti nedostatke e, kada se utvrdi da kontrole na prvoj razini nisu učinkovite i ako je potrebno Komisija također treba prijaviti zemlje zbog kršenja direktiva o javnoj nabavi. I šesto, komisija i zemlje članice trebaju dublje istražiti mogućnosti koje nudi informatička tehnologija u području poput e-javne nabave i također sredstava za e, prikupljanje analizu podataka. Želim zahvaliti komisiji na njezinoj izvrsnoj suradnji tijekom trajanja revizije i drago nam je što je pristala provesti u dijelu sve naše preporuke. Naravno, mi ćemo upozorno pratiti napredak po tom pitanju. Nadam se da će ovo izvješće biti korisno članovima Europskog parlamenta, a naročito vama, članovima odbora regiji u vašem bavljenju kohezijskom politikom u Europskoj uniji. Hvala vam na vašoj pozornici i sada sa zanimanjem očekujem raspravu. Hvala vam lijepa. E, svi imamo primjerak e, izvješća među materijalima, tako da raspolažemo potpunim informacijama i zahvaljujem vam također na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji. Predajem sada riječ vama, dragi kolege. Gospodine Van Nistelrooy, da započnemo sa koordinatorima, onda ćemo dalje nastaviti utvrđenim redoslijedom. Evo ovdje opet uviđamo gdje je sustav šepa I kada je riječ o eksante uvjetovanostima vidimo da je problem još gori. Dakle, od trenutka kada ste zaključili da te zemlje nisu zadovoljile eksante uvjetovanosti i sadašnjeg trenutka, pa sada mi tek započinjemo sa novim programskim razdobljem. Možda, recimo, možemo sagledati cijelu zemlju, ali unutar same zemlje postoje značajne razlike na regionalnoj razini, recimo to je slučaj Italije. Moje pitanje je sljedeće. Ovisi li to o zemljama članicama ili o djelovanju regija? I to bismo trebali točnije utvrditi jer inače samo obilježavamo cijelu zemlju kao nezadovoljavajuću, ali je zapravo problem u regijama. Zatim, drugo pitanje odnosi se na javnu nabavu. Ehm, prošlog tjedna sastao sam se sa poduzetnicima u mojoj regiji u Nizozemskoj i razgovarali smo o javnoj nabavi i o prodoru u druge regije u Europu. Čak i ako odete u Belgiju ne možete sudjelovati u javnoj nabavi. E, sada e, gledamo kako se troše europska sredstva i kako se udovoljava eksante ante uvjetovanostima. No, kada je riječ o javnoj nabavi kao takvoj. Ako jedna nizozemska e, kompanija želi učiniti nešto u Mađarskoj, ona je isključena iz niza razloga, zato jer recimo neka dokumentacija nije prevedena i tako dalje. Možete li e, iznijeti jedan e, komentar o javnoj nabavi kao takvoj u Europi i o tome je li doista riječ o jednom jedinstvenom tržištu gdje poduzeća mogu poslovati gdje žele? Jer ponekad je bolje sagledati ukupnu sliku čitave prakse u tom smislu. I naravno, poslije možemo razgovarati o vašim prijedlozima za poboljšanje situacije, naravno. Želimo čuti što misli o tome Europska komisija, što će se dogoditi krajem 2016. godine. Hvala, gospodin Fon, u ime socijalista demokrata. Hvala. Želim također e, zahvaliti gospodinu Owenu i sudu na izvrsnim izvješćima kao što je već uobičajeno. To je doista uravnoteženo i dobro argumentirano izvješće. Hvala vam na tome. U izvješću u određenom dijelu stoji da zemlje članice sada poduzimaju mjere, naročito kada je riječ o prikupljanju podataka i to valja pozdraviti. Naravno, bez toga je teško bilo, na bilo koji način analizirati probleme u javnoj nabavi. E, situacija je raznolika. Mi često odlazimo u zemlje članice regije i bavimo se ovim e, pitanjima i situacija jest doista raznolika, čak i u Jedinjenoj kraljevini možda možemo misliti da smo uspješni u javnoj nabavi, ali privatno ćemo si priznati da e, postoje problemi s time u vezi i to vrijedi za mnoge zemlje članice i regije. No, prvo pitanje odnosi se na nove odredbe o javnoj nabavi na koje ste se osvrnuli u svojem izlaganju. Kada smo ih proučili i o tome smo glasovali u parlamentu, one su sadržavale mnogo dobrih elemenata moramo povesti računa recimo o pitanjima poput e, mjera zaštite okoliša koje provode poduzeća ili e, zapošljavanje od strane poduzeća ili možemo staviti naglasak na korištenje lokalnih dobavljača, no kada razgovaramo s ljudima na terenu oni smatraju da je situacija ipak kompliciranija kada je riječ o javnoj nabavi i Mm, Mene zanima jeste li proveli jednu analizu novih eh, odredaba o javnoj nabavi koje su sada važeće. Drugo što želim reći je povezano sa revizijom. Kada posjećujemo ljude na terenu, oni kažu da bi bilo bolje kada bi bila to jedna jedinstvena revizija, a u prošlosti je sud bio nesklon podržati to, no ipak mislim da bismo trebali imati zajedničku revizijsku metodologiju u ovim revizijama koje se provode u zemljama članicama. I posljednje, prikupljanje sredstava i e, obustave isplate. To je možda najkontroverzniji dio vašeg izvješća i vaših preporuka. Teško je postići automatske ispravke i obustavu zato jer postoje velike razlike unutar zemalja članica kao što je rekao prethodni govornik e, i u mnogim zemljama članicama strukturni fondovi se predaju regijama ili čak na niz razine, tako da je čest, e, loše kriviti cijelu zemlju članicu za neke pogreške i e, tražiti automatski prekid isplate sredstava. Mislim da bismo trebali osmisliti jedan mehanizam koji bi bio fleksibilan e, kako bi se odlučilo jesu li potrebne obustava isplata ili e, traženje ispravaka. Mislim da bi trebalo razmisliti o toj mogućnosti. Hvala. Gospođa Tomašić, imate riječ. Hvala lijepa. spomenuli ste i Hrvatsku. ja znam da u Hrvatskoj ima puno problema. Znam isto tako da je Um, kako se kaže multi-level government u Hrvatskoj, uh, nisu iz istih stranaka, dakle pogoduju jedni drugima. Ali me isto tako zanima da li imate jedno tijelo gdje se oni ljudi koji su na, na nižim instancama, gdje se mogu buniti, jer oni e, nema, nema um, nikakve nije dobro da se bune e, vladi ako je vlada iz e, druge stranke dakle e, ima puno pogodovanja u javnoj nabavi ali ljudi ne znaju kome se buniti i onda više ni ne ispunjavaju one tenders koje trebaju koje bi mogli dobiti kada bi znali kome bi se mogli potužiti ako znaju da se krše njihova prava hvala Thank you. Thank you very much. And now Van Miltenburg. Hvala, gospodin Van Miltenburg. Hvala, hvala na ovom jasnom izlaganju. I doista sam šokiran, moram e, priznati, e, kada vidim da 40% e, projekata gdje je revidirana javna nabava iskaze greške. Mislim da je to doista šokantno. Gotovo polovica projekata nailazi na e, tolike poteškoće u pridržavanju pravila. I to me dovodi do mog pitanja. Iz vlastitog iskustva u Nizozemskoj znam da je postrožavanje pravila također pitanje i u nekim zemljama članicama postoje stroža pravila o javnoj nabavi nego što su to europske odredbe i to se odnosi na pojedine projekte. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Htio bih zamoliti da uzmete u obzir i nacionalne i regionalne odredbe o javnoj nabavi. Jeste li to već učinili? Je li to već uključeno u vašu analizu ili ste uzeli samo u obzir direktive Europske unije o javnoj nabavi i je li na temelju toga procijenjena stopa pogrešaka kada je riječ o e, pridržavanju ili nepridržavanju europskih odredaba, jer e, u regijama ponekad postoje stroža pravila i zbog toga stopa pogrešaka može biti viša. Dakle, trebamo ozbiljno pristupiti ovim preporukama koje ste iznijeli. Mislim da je ispravno reći da ako se ne uzima u obzir u zemljama koje ste spomenuli ta ex ante uvjetovanost, onda trebaju se nametnuti i sankcije. Mislim da bi to i kolege podržali jer smatram da trebamo biti dosljedni sa vlastitim stajalištima, vlastitim e, politikama. Dakle, to je preporuka koju bi trebalo provesti u dijelu ukoliko je to potrebno. Hvala. Gospodine Omarže, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuće Zahvaljujem vam na izlaganju ovog izvješća koje uistinu predstavljam mnoštvo informacija. Imam nekoliko konkretnih pitanja. Prvo pitanje. Smatrate li da u troškovima koji se tiču kohezijske politike postoji nešto što je specifično vezano uz regionalnu politiku u odnosu na ostale politike, pritom mislim na zajedničku poljoprivrednu politiku, na primjer, ili se nalaze slični problemi? Drugo pitanje je vezano uz stopu pogreške. To ste spomenuli. Možete li nam reći što u tome odgovara prijevari ili korupciji? I u tom kontekstu imate li neke brojke za 2014. godinu? Treće pitanje, na koji način djeluje Olaf u vezi s državama članicama. Odvija li se ta suradnja dobro i smatrate li da bi eventualno osnivanje Europskog državnog odvjetništva moglo smanjiti stopu pogreške, odnosno prijevare ili korupcije? Sljedeće pitanje je postavio Gospođa Vanla izvolite, imate riječ. Hvala lijepo na vašem izlaganju. Ja mislim da ono što je predstavljeno ovdje kao smjernice, to je izuzetno važan korak kako bi se stopa pogrešaka smanjila u državom članicama. Kao što ste već i u velikom broju publikacija utvrdili da je glavni uzrok grešaka ne nalazi se u e, korupciji i prijevari, već u nedostatnim kapacitetima. Znači e, grešaka administracije, mislim prije svega Vezano uz to, kao što je to recimo capacity building ili tehnička potpora, sve ove potporne e, instrumenti su zaista važni kako bi se smanjio dio grešaka. Moje pitanje međutim ide u drugom smjeru. Interesiralo bi me kako i vezano uz e, dakle, opću upravu regio, e, one instrumente koje su oni razvili, takozvane integrity dakle u ugovore između poslodavca i onih e, koji dakle sudjeluju u javnoj nabavi e, što se tiče dakle tajnih pregovora, dogovora ili takozvanih e, korupcijskih mjera i praksi koje se moraju spriječiti, I to uz monitoring sustav. Neke države članice to primjenjuju, otprilike pola država koje imamo od 1990. godine već na snazi. Mene bi zanimalo da li smatrate da je to prihvatljiv instrument kako bi se e, kvota grešaka smanjila u državama članicama. Drugo što se tiče e, provedbe takozvanog e, znači e, principa najboljeg ponuđača, odnosno najpovoljnijeg ponuđača. S jedne strane imamo učinkovitost, dakle upravljanje poreznim sredstvima, a s druge strane korist koji mora iz toga proizaći za građane i građanke. I izuzetno važan korak s tim uvezuje najbolji ponuđač, a ne najpovoljniji isto tako to je i predviđeno. Međutim, u predmetima niže nabavne vrijednosti to nije tako. Pogotovo male općine u Austriji i, i srednje velike općine zbog neprovedivosti ovakvog principa i zbog toga što prijete tužbe zapravo odustaju od e, uvjeta najboljeg podržača, odustaju i priklanjaju se e, zapravo onom principu najpovoljnijeg ponuđača i taj princip onda primjenjuju usprkos tome što bi ovaj prvi princip možda bio bolji. Hvala lijepo, gospođa Tamato, Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa i na ovom izvješću i izvjestitelju koje mi eto zapravo prikazuje realnost u svojoj punoj cjelinu. Mi koji djelujemo na licu mjesta e, zapravo smo upoznati s tim. Međutim, ove brojke i ove postati koji su tako izuzetno visoki i tako ekstremno visoki, to zapravo e, čini našu odgovornost još većom s tim u vezi. Imam pitanje, da li nam možete reći koja tipologija grešaka možete susreti u praksi? Da li je to tipično za e, pojedine države regije, da li se mogu raditi nekakve usporebe tih grešaka, da li i na razini administrativnih sustava i administrativnih razina postoje specifični problemi koji dovode do upravo tih grešaka, a koji se događaju kod raspisivanja javne nabave. Ne bi li možda to moglo biti u vezi sa time što imamo nekompetent nekompetenciju i podkapacitiranost službenika u pojedinim regijama, u pojedinim državama. Hvala lijepo. Sljedeći, vi ste imali pitanje, hvala lijepo. E, nismo imali vremena čitati e, čitav tekst. Možda je to raspravljano u drugim odborima, no moje pitanje gdje je zapravo suština problema? Problem je u tome što države članice nemaju sustav koji bi odgovarao europskim direktivima, što znači da države članice nisu spremne za legislativnu proceduru ili imaju legislativu, međutim ne prate upravo vlastite legislativne e, dakle, postupke i iz toga se događaju greška. Zbog toga se postavlja pitanje što je zapravo sa europskom legislativom, nije li ona dovoljno jasna e, državama članicama ili gdje je suština problema? Mi želimo suzbiti taj problem, a morali bismo s tim u vezi ukloniti e, prepreke. Znači, iz čega proizlazu greške, e, koje su to e, značajne greške koje se događaju. Ali molim vas da nam kažete s vašeg stajališta gdje vidite suštinu problema. Jer ako države članice nemaju zakonodavni okvir, oni će kao države članice biti kažnjene. A ako konačni korisnici ne koriste ta pravila, što znači da čine greške, ili sama pravila nisu jasna, stoga njih treba kažnjavati. Ko ga treba s tim u vezi znači kažnjavati? Državnu razinu ili raspisivače javnog natječaja? Gospođa Reso, izvolite. Hvala. Ja želim pobliže shvatiti pitanje koje ste vi e, postavili u vezi sa prijavljivanjem pogrešaka. U ovom izvješću kolege Vona o kojem ćemo glasovati danas, a ja tu iznosim mišljenje u ime odbora za ustavna pitanja, postavlja se upravo to pitanje. Dakle, mislim da je potrebno bolje klasificirati greške kako bi se povukla razlika između namjerene prijevare od u odnosu na pogreške koje ovise o zakonskim propisama e, ili također pogrešaka koje su nenamjerne i koje bi se mogle ispraviti kako bismo vidjeli također gdje su greške najčešće. To bi trebalo biti važno, zato jer kao što znate sada pregovaramo o međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu, odnosno o jednostavnijem, transparentnijem uređenju zakonskog sustava koji će nam omogućiti razlikovanje između prijavare i pogreške, zato jer u netransparentnosti upravo se krije mogućnost pretvaranja nenamirne greške u prijevaru. Zbog toga želim naglasiti da je važno dobro klasificirati najčešće pogreške kako bismo na nacionalnoj razini mogli to bolje zakonski urediti ili čak to bolje zakonski urediti na europskoj razini ako smo mi odgovorni za to. I drugo, kao što su već kolege spomenule, mene također zanima e, razlikovanje i situacije regija unutar država. Znači, treba bolje raspodijeliti odgovornost između različitih javnih subjekata i to je u skladu sa načelom subsidijarnosti, a također je potrebno ako želimo kazniti one koji griješe, a ne nepotrebno kazniti one koji jesu pogrešili, ali zbog toga što je e, zakonodavstvo pogrešno postavljeno e, i također e, zbog propisa o javnoj nabavi koje su, su sada u nadležnosti još uvijek država članica. Sljedeće pitanje, gospođa Smolkova. Mislim da je ovo zaista izuzetno dobar rad i učinak koji je tu napravljen. E, mogu podijeliti mišljenje da zaista postoje neke greške gdje bi trebalo odgoditi plaćanje sredstava, ali to bi zaista trebao biti e, posljednja mjera. Moje pitanje odnosi se na sljedeće. Što možemo učiniti ili da li su učinjeni koraci na razini na odboru regija ako neka država nije ispunjavala eksante uvjetovanosti, to bi čak imalo utjecaja i na e, dakle one regije e, koje se odnose na to, znači koje su time potaknute. Ono što možemo kazati iz ovog izvješća, to bi zaista bio slučaj. Zbog toga moramo surađivati sa odborom regija, a isto tako moramo e, razgovarati i sa nizozemskom i sa slovačkom E, koje će predsjedati iduće godine. zbog toga bismo zaista trebali posvetiti e, zornu pažnju, a isto tako bismo trebali riješiti e, sve one greške koje su se dogodili. Mislim da one države koje su, kojima su se dogodile greške, da to nisu radile namjerno. Nadamo se da iduće godine, kada ćemo ponovno provoditi procjenu stanja, nadamo se da će te greške ispravljene zajedno sa odborom regije, a isto tako i samim državama članicama koje treba poduzeti eh, korake. Gospodin Petman, izvolite. Hvala lijepa i hvala lijepa na ovom izvješću na kojem želim zahvaliti u istinu je izuzetno komplicirano kada je riječ o kršenjima unutar javne nabave. Pitanje koje bih ja želio postaviti tiče se sljedećeg. Kod ovih prekršaja prijestupa nije li to zapravo komplicirani sustav javne nabave koji dovodi do ovih grešaka? Pa i u izvješću ste to naveli da neke države članice imaju vlastita pravila koje su izradili i koji e, se tiče čitavog sustava i koji na neki način izgrađuje ovaj sustav uprema prema još kompliciranim. I kolega Olbert je kazao da eto postoje države članice koje ne primjenjuju ova pravila. Mislim da imamo zapravo ovdje situaciju jer mm, ukoliko doista želimo e, se e, staviti u ulogu korisnika, onda je to više no komplicirano sve ono što treba proniknuti kako bi se projekt realizirao, a da se pritom ne dodaju greške. Vrlo često su to greške formalne naravi, nije riječ o namjernim greškama, već je uistinu riječ o greškama koje proizlaze iz ovih kompleksnih propisa. U vašim e, preporukama koje ste vi u Revizorskom sudu dali, e, mislim da je sadržano sve ono što e, bi trebalo istaknuti. Ne bi li trebalo važan, zapravo kriterij biti da se ova regulativa pojednostavi. Europska komisija bi trebala biti prva koja će postaviti jasne, transparentne pravilnike kako bismo izbjegli ovu situaciju i kako države članice bi upravo bile u stanju primjenjivati ta pravila u svojim stanjima. Gospodin Počak, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih e, želio Ehm, zapravo se prikloniti mišljenju kolege Hepmana. U točki 33. izvješća govori se upravo o tome da neke države članice eh, spominju samo neke nedostatke koje smatraju prijevarama. U Španjolskoj od 2007. do 2013. godine nije ehm, zapravo navela niti jednu neregularnost koja bi se ticala prijevare što mi se čini vrlo čudnim i želio bih znati da li je revizorski sud s tim u vezu e, smatra da je ovo izvješće koje je dano e, vjerodostojno, to znači da ne postoji baš nikakva prijevara u tim državama članicama. Zapravo to bi bilo jako dobro za te države u točki 29. koje se tiše Češke republike, rečeno je da postoje višekratni dakle višekratne interpretacije zakonodavne strukture o istom predmetu na različitim razinama, a isto tako i revizorska mišljenja su različita. Kako to tumačite e, u vašem revizorskom sudu? Koja je interpretacija e, dakle zakona e, mjerodavna? Gospodin Durc, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja bih eh, se želi zahvaliti, a isto tako napomenuti da je jako važno koje se revizije provode. Ovakva e, revizija kao što je izveće koje je pred nama potpuno je jasno da evo ono što se ovdje opisao kao scenarij izuzetno zabrinjavajuće. Mnogi su istaknuli da bi sve zajedno trebalo pojednostaviti. Međutim, mišljenja sam da bi trebalo utvrditi što ukoliko se ne pridržavamo pravila politika kohezije jako je važna, politička komponenta i zaista o, ne bismo je trebali prepustiti scenarijima kao što je ovdje opisano. Zbog toga bih predložio, s obzirom da za države članice i prije svega isto tako i za E, siromašnije države članice upravo za njih vrijedi da se moraju pridržavati postojećih pravila. Hvala lijepa. Mm, mislim da smo dovršili ovaj krug e, pitanja i primjedaba članova odbora regiji. Vidimo da ih je velik broj i uistinu shvaćam da su neke od njih e, u nadležnosti Europske komisije i zbog toga bih e, sada dala prvo vama riječ, a onda i predstavnicima komisije da odgovore na neka od ova pitanja. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom visokom stupnju interesa koji ste pokazali kao članovi odbora, to što je rekord u usporedbi sa drugim odborima i ja vam zaista želim zahvaliti na vašem interesu. Nisam siguran da mogu odgovoriti na sva vaša pitanja, ali pokušat ću. Prvo, gospodin vanistero, vi ste bili pitali vezano uz o regijama i državama članicama. 12 ili 13, možda i 15 u odakle ja dolazim, 15 je izuzetno dobro. To je članovi rugby tima, dakle 15. Van Lister, da bih odgovorio na vaše pitanje, problematika u državama članicama, odnosno regionalni, možemo reći da je na obje razine, jer to je sustavni problem. E, četiri države članice koje smo promatrali, naravno da smo promatrali i širi broj sa dugom povješću i koji su činili zaista velike pogreške, Španjolska primjerice, Ujedinjenja kraljevina, koje imaju različite stupnjeve razvoja regionalnih administracija i na državnoj razini nismo došli do e, analize, potpune analize samih e, podataka u kojima se događaju greške, jer bi se došli do te razine statističkih pokazatelja koje možda više nisu mjerodavni. I zbog toga u ovakvom proučavanju treba vidjeti ove razine na kojima se događaju poteškoće. Jedna od poteškoća i jedan od predmeta koji mislimo da eto se stvari odvijaju upravo u dobrom smjeru, a to je povezanost u ovim većim e, državama članicama između državne razine i regionalne razine. Vidjeli smo izuzetno dobre inicijative u ovoj kooperativi aktivnosti, recimo centralni uredi za javnu nabavu u nekim državama članicama. U, dakle, u Italiji smo se susreli sa službom za suzbijanje e, korupcije u javnoj nabavi i evo, znači postoji dijalog između regionalne razine i centralizirane javne nabave. To mm, je sigurno jedna od tematika gdje ćemo u budućnosti zahvaljujući i e, dakle komisiji vidjeti pozitivne razine. Gospodin Vorn, hvala na vašim pitanjima i Hvala što ste dva puta slušali moju prezentaciju, bili smo već u kontaktu i evo, ja moram kazati da države članice poduzimaju korake i mm, znate najbolje da postoje poteškoće i naše godišnje izvješće je ponovno pokazalo da postoje značajna kršenja pravila koje želimo spriječiti. Ja ću isto tako govoriti u mm, godišnjem izvješću isto tako i sa administracijom u eh, Ujedinom kraljevini gdje ćemo eh, pokušati neke od tih problema istaknuti. Svaka država članica mora s tim u vezi vidjeti eh, u kontinuitet rješavanja problema na svim razinama. Nova pravila javne nabave imaju zaista neka dobra rješenja, postoje neke pojednostavljene procedure koje su na neki način izbalansirane i koje bi možda e, mogle dodatno zakomplicirati stvari. Recimo to je e, uvjetovanost zaštite okoliša ili socijalna pitanje, ono što je parlament prihvatio svoju, Međutim i ova nova pravila mogu e, donijeti i tranzicijske periode gdje se mogu upravo ove kompleksna pitanja još pokazati izravnijima i težima. Međutim, glavna smjernica kretanja ovih pravila je veća dakle mogućnost korištenja, pojednostavljenje, ono što je isto tako i tražio revizorski sud više godina. Sama implementacija e, koju će možda komentirati komisija e, unutar samih država članica bit će presudna e, jer ukoliko se to ne dogodi, onda možemo kroz ovu veću kompleksnost dobiti još veći broj grešaka. Revizorski sud je isto tako e, uočio da unutar samim državama članicama moramo vidjeti da se mora dogoditi i unutar komisije i unutar država članica krenuti prema revizijskim smjernicama koje će ispunavati sve ove funkcije koje su preuzeti u ugovorima. Vi ste kazali, i mislim da jedan veći broj kolega je istaknuto, automatizam je vrlo teško postignute. Naravno, postoje diskrecijsko pravo u interpretaciji kako ex ante uvjetovanosti i kriteriji koje smo isto tako u našem izvješću naveli kako se e, komisija odnosi prema njima. Međutim, regulativa mi se čini doista jasnom, a isto tako i komisija želi potvrditi da do kraja 2016. godine, dakle, ukoliko nisu ispunjeni ex ante uvjetovanosti, da bi to trebalo dovesti do odgode isplata. Kakov oblik te odgode isplate imati, koje će to fondovi biti i e, dakle i uvjeti odgode i isplata, to je nešto što e, komisija mora uzeti u obzir, uzimajući obzir srazmjernost. Međutim, sve ono što će se dogoditi nakon 2016. ukoliko se ne ispune eksante uvjetovanosti, to će biti nešto što smo mi istaknuli u našim preporukama. Imamo još godinu dana vremena i kao što smo čuli, neke država članice imaju određene određene napretke koje su postavljene. Gospođo Tomašić, da li da li postoji na lokalnoj razini e, neke službe e, kojima se možemo žaliti, ne znam za hrvatski slučaj, međutim uvijek postoji mogućnost da u svakoj državi članici da imamo mogućnost jedne vrhovne ustanove e, za prigovore i vidimo da se sve veći broj pritužbi događa preko ovih e, vrhovnih razina unutar države koji mogu, evo upravo slučajeve, e, dovesti na dnevni red. Međutim, to su situacije koje e, treba raspraviti sa komisijom. Naravno, razumijem problem koji ste opisali. Gospodin Van Miltenberg, da li je održavanje pravila nešto, dakle, dakle pojačavanja pravila nešto što je važno. Da, to je uistinu e, važno jer isto tako i različite interpretiranosti e, samih e, pravila na stranici 29 problemi o talijanskom prijevodu, o varijacijama, o samim ugovorima koji su tamo navedeni. Gospodin Omarđi, vi ste pitali da li postoje probleme i da problemi unutar kapa, da, mi smo se e, usredotočili na kohezijske fondove, ali prije godinu dana revizorski sud je i s time u vezi izradio izvješće koje se tiče zajedničke poljoprivredne politike i slični su probleme. Međutim, mi smo se ovdje usredotočili na kohezijske fondove jer mislimo da je tu stupanj izuzetno izražen te da postoji velika količina grešaka, međutim vrlo slične probleme ćemo naći i unutar zajedničke poljoprivredne politike. Što se tiče brojki o samim dakle, pronevjerama, neke brojke dajemo na stranicama 25 do 26, Utrak smo objavila o brojke koje e, to još potkrepljuju. Ne znam da li bi se trebao e, dakle državni odvjetnik baviti i državno odvjetništvo baviti time. Što se tiče da li imamo slične odgovore e, što se tiče transparentnosti, nemam nikakav uvid u to, međutim kazao bih da godinama pokušavamo e, pozvati na transparentnost i mišljenje koje smo prošle godine izdali e, vezano uz prvo izvješće o pronevjerama koje je bio vezano uz tu temu. Rekli smo što je potrebno, da je nam je potrebno daleko više podataka u izvješću komisije i daleko veća transparentnost. Gospođa Damato, kao što sam rekao, nemamo regionalnu podjelu grešaka, međutim, pokušali smo dati što više podataka. Aneks 1 i aneks 2 govore o tipovima grešaka, a isto tako smo naveli i e, podjelu na vrlo velike greške, srednje i manje pogreške. E, ozbiljne pogreške su E, zapravo one greške da je krivi sudionik dobio na javnoj nabavi, tu mogu biti različiti razgi, e, razlozi, međutim sigurno da se tu nije postigla najbolja vrijednost za uložen novac. U čemu je problem? Pita gospodin Odrih. Veći je broj problema. Nema jedno objašnjenje. Kompleksnost, nedostatak administrativnih kapaciteta i nedostatno planiranje. Sve su to važni učinci koji dovode do grešaka kompleksnost, naravno u nekim situacijama mi smo u nekim javnim nabavima i direktivama uočili da postoje kompleksnost. Međutim, direktive se ne transponiraju na ispravan način. Vrlo često se događa da legislativa kao takva i da komisija i Europsko zakonodavstvo, a ponekad i države članice čine pogreške da mi mislimo da u jednom malom broju slučajeva e, sam general indikator može biti i korupcija i e, mito E, međutim ne u velikom broju slučaja. Gospođa Breso, e, kodifikacija grešaka, da li bismo mogli kodificirati greške i da li možemo kompleksnost odvojiti od e, mita i korupcije. Što se tiče pronevjere i mita, to nije naš zadatak. Mi imamo jedan slučaj gdje imamo eventualne dokaze koje moramo proslijediti dalje. Mislim da taksonomija i ono što smo e, podijelili na značajne pogreške i srednje značajne pogreške i isto tako i manje pogreške koje smo navali na stranici 18, to je ono što mi možemo ukazati, e, naravno ukazati na greške koje spadaju u pojedine tipologije, a isto mhm. tako klasificirati ih i zaista je dobro e, i primjere koje smo naveli iz kojih se može vidjeti kako gledamo na ovu klasifikaciju. Gospođa Smolkova, E, odgora isplate i automatiziranost e, što se tiče ex ante uvjetovnosti koje nisu ispunjeno, to je nešto što bi komisija trebala odgovarati. Bilo bi zaista od pomoći kada bi komisija e, objavila svoj akcijski plan koji su obećali da će učiniti, jer zaista u tom akcijskom planu se nalazi zaista neki ključni elementi e, koji ukazuju na probleme u državama članicama koji moraju uputiti svoje primjedbe e, administracijama. Između e, gospođe Vijenkovske i Kretsku, koji su kao povjerenici pozvani da učine svoje korake i radujem se susretu 1. prosinca sa ova dva izuzetna povjerenika vezano uz e, ovu tematiku. Još e, nekoliko kolega, gospodin Hetman, da li postoji jedan veliki problem koji je prevelik, da, to je jedan od najvećih problema i revizijski sud je tražio da se pojednostavi postupak već niz godina i direktive koje se tiču javne nabave imaju potencijal biti pojednostavljene e, transpozicija, ono što je isto tako i e, komisija pozvana da da svoj odgovor. Što se tiče kolege Postana, e, mislim da više od toga ne možemo kazati neke država članice u izvješću prema Olafu. Dakle, to je njihov e, zadatak. Oni moraju ukazati na one primjere koji su slučajevi koji imaju u sebi elemente prijevare i premente pronevjere. Može biti da su neki od tih slučajeva zapravo nisu dokazani i na neki način zbog toga nisu dojavljivani. Ne znam, ne mogu odgovoriti na vaše pitanje, da li to znači da uopće ne postoje ni u Francuskoj, ni u Španjolskoj slučajevi pronevjere. Treba čitati novine i treba vidjeti da li lokalne, e, dakle, državna odvjetništva djeluju i trebamo vidjeti koji su slučajevi, koliko ih ima i koliko ih završava na sudu. Gospodin Ruas, ja vam zahvaljujem na vašim primjedbama i mislim da ste se vi složili da ukoliko postoji regulative, pravila, tada ih treba poštivati. Više od toga ne mogu ni ja kazati, to je nešto što je e, zadatak i parlamenta da se donose regulative i pravila, a isto tako i ono što mi kao revizori preuzemamo kao zadatak i kao glavnu obavezu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo na ovim detaljiranim odgovorima na svim ovim pitanja i sada bih eh, dala riječ predstavnicima Europske komisije. Gospođa Alijata, možda ćete vi početi. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Nas je troje ovdje i mi ćemo dati neke komentare, a moji kolege, mm, Fonse Ber, e, ured za reviziju i kolega koji će pokušati odgovoriti na pitanje. Tri točke bih željela istaknuti. Prvo, da, apsolutno e, i sa našim općim upravama, a isto tako i sa revizijskim sudom, a isto tako i sa e, onima koji su sudjelovali raspravu smatramo da zaista želimo učinkovitu implementaciju pravila javne nabave kada je riječ o investicijama u europskim strukturnim investicijskim fondovima. Učinkovita e, implementacija znači da države članica odaberu najbolje, najkvalitetnije e, projekte sa najboljom cijenom. Isto tako želimo biti sigurni da se to događa na jedinstvenom zajedničkom tržištu a i da postoji naravno i nekakva transgranična suradnja, e, isto tako i javna nabava preko granice. E, zabrinuti smo, a isto tako pokušat ćemo asistirati države članice koje imaju ozbiljne planove, suzbijati korupciju, e, dakle uopće ne dozvoliti utjecaj e, korupcije unutar javne nabave. Drugu točku, to je tiče e, preporuka Revizorskog suda, pozdravljamo ovo izvješće, zahvaljujemo se gospodinu Ovenu na njegovom radu, na suradnji, a već ste kazali da smo prihvatili sve preporuke i činimo sve da ih implementiramo. Neću komentirati svaku pojedinu preporuku, već svega nekoliko točaka. Prva točka bi bila da smo izuzetno zahvalni na preporukama koje se tiču da akcijski plan koji komisija e, treba donijeti kako bi poboljšala javnu upravu trebala bi biti na višoj političkoj razini prvi čin će biti prvog e, prosinca ove godine gospodin e, Ovan je to istaknuo, to će biti zajednički sastanak sa povjerenicima kako bi se ovaj akcijski plan e, poboljšao, odnosno kako bi se ovaj akcijski plan ustoličio, te će se s tim u vezi održati i sastanci u nastavku. Ono o čemu bih e, više željela kazati je da istaknem neke primjere. Koji je to naš pristup u pomoći državama članicama kako bi provodile javne nabave na pravilama. Imamo s jedne strane preventivne mjere i korektivne mjere. Ja ću govoriti nešto o preventivnim mjerama, a kolega će kazati nešto o korektivnim mjerama. Što se tiče prevencije, surađujemo sa općom upravom GROW, imamo iste ciljeve, razvili smo zajedno sa općom upravom GROW nekoliko nacionalnih akcijskih planova koji se tiču prije svega država članica koje su spomenute u revizijskom izvješću, a koje nisu ispunili ex ante uvjetovanosti i koje je gospodin Oven istaknuo. Mogu istaknuti da tri države članice koje e, su implementirale akcije i koje su trebali implementirati vidimo da odgovaraju e, apsolutno to su Poljska i Latvija među inima. Što se drugih država članica tiče, imamo nacionalnih akcijskih planova koji se tiču implementacije e, prije kraja 2016. godine. Nekoliko primjera s tim u vezi. Izuzetno važna točka s tim u vezi je da imaju jasne kodificirano zakonodavstvo. Dakle, ne čitav niz raspršenih zakona, već jedan kod kodificirano zakonodavstvo koje se može koristiti, a isto tako i lako čitate. Akcent pritom se e, tiče e, treninga i provođenja treninga, jer svi oni koji provode javne nabave moraju biti profesionalci u svom zvanju, mora ih se trenirati i mora ih se obrazovati. Isto tako i e, sami instrumenti za praćenje, kako izbjeći najčešće greške koje se događaju, to je jedan od instrumenta. Pored toga je isto tako važno da imamo isto tako jasne smjernice unutar njihovog rada. Želio bih isto tako istaknuti vezano uz e, impact integrativnosti, e, pilot projekt s u vezi koji se tiče transparentnosti na međunarodnoj razini, E, pakt integriranosti unutar kojeg nevladina organizacija bi bio promatrača, a isto tako i ugovorači i raspisivači javnih nabava unutar procesa koji se obvezuju na transparentnost i neće ulaziti u bilo što što bi bilo povezano sa potencijalnom e, korupcijom. Mi pokušavamo da upravo taj akt implementiramo od 2016. godine, vidjet ćemo rezultati, vidjeti koliko ovo iskustvo koje ćemo steći moći proširiti na e, daleko širu razinu. Još jedna točka koju bih e, željela vezati uz ex ante uvjetovanosti. Kada smo prvi puta procjenjivali Mm, vidjeli smo da je to na nacionalnoj razini e, provođeno. Međutim, u velikim državama u kojima imamo velike regionalne cijeline analiza koju bismo željeli vidjeti 2016. godine su one akcije koje su implementirane e, dakle na regionalnoj razini i u regionalnom programu kad goda ih imamo. Što znači ako je država učinila na državnoj razini nešto, tada se mora implementirati ove akcije isto tako i na regionalnoj razini. Nećemo odgoditi isplate prema regionalnim programama, već ćemo detektirati one regionalne programe koji imaju određene poteškoće. Ja ću se zaustaviti ovdje i dati riječ svom kolegi. Hvala, izvolite. Hvala i vama. Dobro jutro svima. Ja bih isto tako s druge strane htio iskazati svoju zahvalnost na svemu što je odrađeno vezano uz javnu nabavu. Kao što stoji u izvješću, javna nabava nije nešto što je specifično za kohezijsku politiku, dakle to nije pravilo koje se posebno odnosi na kohezijsku politiku, međutim jedan je od ključnih preduvjeta za provedbu financiranja za glavnu upravu ređu kao što je objašnjeno i od strane suda. Kako je navedeno u izvješću, DigiRegio je proveo već eh, nekoliko revizija u protekle dvije godine. i osigurali smo velik broj edukacija kao i smjernica državama članicama. Kao što je rekla kolegica, zahvaljujući ovom akcijskom planu, mi smo promijenili razmjere aktivnosti i želimo da se uistinu provode aktivnosti koje su upućene svim dionicima. Kao e, zaključak ovih revizija htio bih ukazati na neke nepravilnosti koje je DG Regio ustanovio što je dovelo do financijskih korekcija od još početkom 2000 još, još ranije Na taj način se pomaže državama članicama da unaprijede svoj sustav, posebno kada je riječ o korištenju restriktivnih kriterija, povećanju transparentnosti, izbjegavanju ex post izmjena ugovora, što bi što bi dodatno otežalo rad. Dakle, mi smo odradili čitav dio posle, već smo 2007. godine definirali tipologiju otkrivenih pogrešaka te smo predložili državama članicama smjernice za financijske korekcije. Dakle, tu se mogu ustanoviti tipovi pogrešaka koje se mogu izbjeći. No isto tako smo izradili jedan priručnik e, dakle za predlaganje izmjena na razini država članica. Mi smo radili na metodologiji i koliko shvaćam Revizorski sud je prvi izdao mišljenje 2004. godine. I u tom smislu smo također radili sa revizorskim tijelima kako bismo koristili istu metodologiju, posebno u postupcima javne nabave od 2011. godine. Smo sa revizorskim tijelima, dali smo im naime svoj kontrolni popis za reviziju i trajno pratimo rad revizorskih tijela kako bismo se uvjerili da se oni uistinu koriste tom zajedničkom metodologijom. I kao što je rekao gospodin Vin, na taj način se gradi povjerenje tijekom godina i sada smo došli do razine kada se možemo osloniti na 42 revizorska tijela koji uistinu dobro odrađuju svoj posao sukladno standardima i oni su zaduženi za provođenje revizije više od 90% financijskih sredstava. Što se tiče ostalih revizorskih tijela, s njima još uvijek surađujemo kako bi oni unaprijedili svoju metodologiju i standarde kojima se koriste. Naravno, bitno je da se koriste zajedničkom metodologijom. Također bih eh, htio reagirati na neke brojke i želim ujedno zahvaliti sudu Zahvalan sam da je kroz ovo izvješće Revizorski sud već objavio naš akcijski plan na stranici 33. Već se nalazi e, komisijin akcijski plan, vrlo je detaljno objašnjen. Naravno mi ćemo i dalje raditi na tome i vjerujem da će naši povjerenici 1.12. predstaviti akcijski plan u javnosti. Htio bih se osvrnuti na neke ideje koje su spomenute. Vi ste spomenuli stopu greške od 40% i mislim da je iz revizorskog iz izvješća sasvim jasno na stranici 19. da je to učestalost grešaka, to se vidi na stranici broj 19. Dakle, kao i svake godine u godišnjem izvješću revizorskog suda. I što se tiče tih grešaka, gospodin Vin je rekao da 29% otpada na, teš, na ozbiljne greške, što znači da onaj koji je dobio ugovor nije trebao da mu nije trebao biti dodijeljen ugovor za javnu nabavu. U nekim slučajevima je došlo do izostanka sukladnosti, međutim to ne bi bio razlog za financijske korekcije s naše strane. Dakle, ukoliko e, dođe do takvog propusta. Dakle, riječ je o nekim manjim greškama. Što se tiče značajnih grešaka, to znači da se možda dogodilo nešto ozbiljno, ali da to nije utjecalo na konačni ishod e, samog postupka javne nabave. E, dakle, htio bih se još jedanput osvrnuti na ovo izvješće e, koje je predstavljeno Odboru za proračunski nadzor u utorak, gdje je ukupna stopa greške izračunata na 4,4%, dakle to, to se ne poklapa sa onim što sam čuo danas. Zatim, gospodin Vin je vrlo jasno objasnio da se u ovom izvješću nalaze neke brojke za koje su podatke dostavile države članice, dakle 1200 grešaka koje su prijavile države članice, a one same smatraju da, naime 2000, ispričavam se, 12000, Dakle, e, od tih 12.000 smatra se da je 2% vezano uz neka dijela za koje postoji sumnja da je postojala korupcija to kasnije treba dokazati. Dakle, to su brojke koje smo dobili od država članica, tu trebamo postupati oprezno, međutim, očito i pokazuje se da problem nije samo prijevara, odnosno vjere, i postoje brojne studije koje pokazuju da, da u postupcima javne nabave postoji visok rizik od korupcije, međutim problem je više nedostatak znanja i sposobnosti. Kao što stoji u izvješću, postoji na tisuće ugovornih tijela u Europi i vrlo je teško za neku malu općinu koja nema potrebnu upravnu sposobnost da ispravno provede sva pravila koja su na snazi. I zato postoji e, rizik od e, korupcije. Naš akcijski plan upravo će ustanoviti koliki je kapacitet u državama članicama, njihovim regijama i radit ćemo na tome da unaprijedimo njihovu sposobnost u tom smislu. Na kraju želim još reći da mi e, obavljamo reviziju e, u skladu sa europskim pravilima, no moramo također voditi računa i o nacionalnim pravilima. A ukoliko su nacionalni propisi su više kompleksni, to također može dovesti do određenih grešaka i mislim da na tome moramo surađivati s državama članicama e, kako bismo e, postigli simplifikaciju na svim razinama. I ne moramo biti veći katolici od pape e, kada govorimo o takvim pitanjima, budući da to isto tako može biti izvor grešaka u postupcima javne nabave. Hvala. Hvala, gospodin Nunes de Almeida. Želite li vi nešto dodati? E, hvala, ja ću nastaviti kratko. Mislim da se svi možemo složiti da je ovdje ključni čimbenik u nastavnju da se odgovori na pitanja, da treba uvesti administrativne promjene, da treba izmijeniti administrativnu kulturu i imati bolje razumijevanje ciljeva i duha sustava javne uprave. I u tom smislu smo angažirani i surađujemo sa glavnom upravom Riđoka uz potporu Revizorskog suda i radimo na jednom ugovornom pristupu zajedno sa državama članicama koje imaju sustavne probleme u području javne nabave. Mi vjerujemo da je potrebno imati batinu, ali još je važnija mrkva. Jer dok države članice i njihove vlasti ne shvate da one imaju koristi od kvalitetnog sustava javne nabave neće doći do promjena. Zato mi e, pružamo tehničku pomoć, radimo na preventivnim mjerama i e, pokušavamo postići da države članice zajedno s nama e, odrađuju to na terenu. Dakle, mi zajedno sa glavnom upravom Regio radimo konkretno na tome i pomažemo državama članicama u unapređenju njihovih sustava javne nabave. Drugo, što se tiče kompleksnosti pravila javne nabave, reforma iz 2014. godine je nešto što bih okarakterizirao kao pristup koji se temelji na nuđenju različitih instrumenata. Tu se nudi veća fleksibilnost i više mogućnosti koje se stavljaju na raspolaganje ugovornim tijelima. To je jedan sustav koji je manje rigidan. Međutim, da bi funkcionirao, potrebno je e, imati mnogo edukacija i imati dobro razumijevanje na nacionalnoj razini. Ljudi moraju dobro razumjeti koje mogućnosti postoje. Zatim, što se tiče podataka, vjerojatno ste primijetili da je komisija upravo osvojila strategiju za jedinstveno tržište gdje imamo čitav niz ideja o podacima i javnoj nabavi. Primjerice, mi želimo potaknuti države članice da imaju upisnike gdje će se nalaziti ugovori o javnoj nabavi kao i njihove izmjene. To je instrument transparentnosti, ali isto tako i dobrog upravljanja u području javne nabave. Također potičemo ideju da se daje više podataka o revizijama, dakle o svim provedenim revizijama što znači da nakon provedene revizije svi imaju podatke o tome, na taj način bismo potaknuli zajedničku kulturu revizije u Europskoj uniji. Isto tako potičemo na izradu um, instrumenata za analizu i otkrivanje, što bi trebalo omogućiti državama članicama da otkriju anomalije u sustavu javne nabave. Na taj način bismo imali politiku koja bi se temeljila na podacima i mogli bismo se usredotočiti na uska grla, a ne samo na individualne i sporadične prijevare, odnosno e, kršenja pravila. Imam još samo dva e, komentara vezano uz to e, što radimo i kako želimo poboljšati prekograničnu trgovinu. Mi smo predstavili odboru IMCO jedan dokument i tu mislim posebno na velike ponuditelje. Na taj način će natjecatelji moći sudjelovati u javne nabave na način da predstavi jedinstveni dokument umjesto da imaju čitav niz dokumenata kojim će opravdati svoje sudjelovanje u postupku javne nabave. Dakle, u čitavoj Europi u svim postupcima javne nabave obuhvaćenim direktivom bit će dovoljan jedan jedinstveni dokument e, kojim će se potvrditi e, da taj ponuditelj e, ispunjava uvjete za sudjelovanje. Isto tako tu e, razmišljamo o nekim drugim aktivnostima kao što je kvalitetni prijevod, e, ponuda u postupcima javne nabave. Mislim da Ured za prevođenje radi na tome. Mi ćemo pomoći poduzećima da dobiju e, na taj način više prilika za sudjelovanje u postupcima javne nabave u Europi. povjerenica Bjankovska i mi radimo na tome kako bismo to učinili do kraja mandata ove komisije uz punu suradnju glavne uprave Riđio i uz e, ohrabrujuću pomoć Revizorskog suda. Hvala. Hvala, zahvaljujem svim sudionicima u ovoj raspravi. Zahvaljujem i vama na izlaganju, gospodine Oven. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Hvala vam što ste nam predstavili izvješće revizijskog suda. Mislim da smo dobili dobre preporuke, čuli smo isto tako i viziju komisije i čuli smo za akcijski plan, to je u postupku. I želim vas još izvijestiti predstavnike komisije i revizorskog suda da će odbor ređi nastaviti pratiti ovaj proces budući da je nama to iznimno bitno, kao što ste mogli vidjeti iz rasprave, mi shvaćamo e, težinu problematike i nadam se da ćemo se uskoro ponovno susresti te da ćemo dobiti bolje vijesti iz područja javne nabave. Hvala. I sada ćemo nastaviti s našom sljedećom točkom dnevnog reda. Naš e, sljedeći uzvanik mm, je gospodin Frederik Valije, nadam se da sam e, točno izgovorila njegovo ime, glavni tajnik Vijeća evropskih općina i regija. On nam se pridružio kako bi nam objasnio tekući i budući rad e, organizacije CMR koja je osnovana 1951. godine. To je jedna krovna udruga na evropskoj razini koja ima 16 članova iz 40 e, zemalja i koja zastupa više od 150 tisuća e, tijela lokalne samouprave. Organizacija se opisuje kao organizacija koja ima dvostruku ulogu u naprijeđenju europske politike u svim područjima koje utječu na lokalnu i područnu samoupravu, te također služi kao forum za raspravu između tijela lokalne i područne samouprave te njihovih nacionalnih udruga. CMR e, je posljednji puta bio na našem odboru 2011. godine. Žao mi je što je prošlo toliko dugo vremena od posljednjeg sastanka. E, ovo je dobra prilika za nove članove odbora Ređi da saznaju nešto više o ovoj udruzi koja zastupa tako velik broj tijela lokalne i područne samouprave. Imamo oko sat vremena za raspravu, nešto malo manje. Najprije ću dati riječ gospodinu Valijevu koji će održati izlaganje od nekih 15 minuta, nadam se da vam je to dovoljno. I nakon toga ću dati riječ zastupnicima da iznesu svoje komentare i pitanja. Izvolite. Hvala. Hvala vam. I zahvaljujem vam na pozivu da predstavim CMR članovima odbora. CMR je, kako ste i sami spomenuli, najšira i najstarija Europska udruga koja zastupa interese lokalne i područne samouprave. Mi imamo 60 nacionalnih udruga iz 41 zemlje, dakle više nego e, u Europskoj uniji, ali da kako tu su uključene i države članice Europske unije, njih 28. Naš je cilj promicati izgradnju mirne i demokratske Europe koja će se temeljiti na lokalnoj samoupravi, e, poštivanju načela subsidijarnosti te sudjelovanju građana u postupku donošenja odluka. CMR se prepoznaje kao socijalni partner u sklopu Europskog socijalnog dijaloga. Mi predstavljamo Um, kao poslodavci lokalnu i područnu samoupravu, što je potvrđeno i 2014. godine kada je izrađena studija uh, reprezentativnosti od strane Europske komisije. Mi smo i stalni promatrač u Vijeću Europe i u brojnim institucijama Europske unije. Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas ovdje kako bismo imali ovu razmjenu mišljenja sa članovima vašeg odbora. Kao što se sjećate, posljednji put smo bili ovdje 2011. godine, no održavamo redovni kontakt sa velikim brojem članova vašeg odbora. E, neki od nas su i dobri prijatelji. Gospodin Olbricht je bio podpredsjednik naše udruge nekoliko godina prije nego što je postao zastupnikom. Gospodin Van Nistelrooy je također osoba s kojom redovno kontaktiramo, gospođa Breso i tako dalje. Prema tome, veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu nešto reći o našim prioritetima. CMR je također i Europski odjel svjetske organizacije United Cities and Local Governments kroz koju predstavljamo europsku lokalnu i područnu samoupravu u međunarodnom kontekstu u UN-u. Neka zbivanja poput COP21 ili pak usvajanje održivih razvojnih ciljeva su, su također bili e, razlog što smo imali dosta posla u posljednjem trenu, posljednje vrijeme. Mi se bavimo različitim temama kao što su upravljanje, demokracija i građanstvo. U tom području smo najveći promicatelji suradnje između gradova i lokalnih vlasti. CMR je prije nekoliko godina izmislio koncept twininga među gradovima, odnosno mi smo to oživjeli nakon drugog svjetskog rata, to je bila jedna od naših prvih aktivnosti, no isto tako promičemo i povelju jednakosti žena i muškaraca na lokalnoj razini koju je potpisalo 1500 općina u Europi. Također imamo i potporu Europskog parlamenta e, kada je riječ o toj aktivnosti. Nadalje, sada smo u prvoj fazi izrade i usvajanja povelje o lokalnom samoupravljanju Vijeća Europe. Isto tako imamo i povelju o lokalnim slobodama iz 1953. godine. Još jedno područje našeg djelovanja tiče se upravljanja javnim uslugama na lokalnoj i područnoj razini i tu postoji poveznica sa socijalnim dijalogom te upravljanjem eh, javnom upravom na lokalnoj razini. Zatim eh, ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija te regionalni razvoj, to je također jedna od tema kojom se bavimo, zato i nam je i važna suradnja sa vašim odborom i radimo na razvoju novih ideja o tome kako koristiti strukturne investicijske fondove na najbolji način, ali isto tako na koji način promicati dakle na koji način promicati njihovu kvalitetnu uporabu. i demografske promjene je nešto što također pratimo. Zatim okoliš i klimatske promjene, spomenuo sam već konferenciju COP21. Mi također sudjelujemo i u inicijativi povelje gradonačelnika kako bismo povećali energetsku učinkovitost. Ne samo da promičemo to, nego smo sastavni dio konzorcija koji organizira dakle tu povelju gradonačelnika i također se bavimo e, nekim drugim projektima koji su vezani uz tu inicijativu i e, gdje se govori o prilagodbama klimatskim promjenama. Tu je i City Invest kao još jedan od projekata koji se bavi ulaganjem u održivu energiju na europskoj razini. I na kraju mi smo isto tako i evropski dio u UCLG-a, tako da se bavimo i međunarodnom suradnjom, to je također jedna, jedan važan dio naših djelatnosti. Mi smo predvodnik jedne platforme aktera za decentraliziranu suradnju. To je inače E, promicao Europski parlament nakon izvješća donesenog 2006. godine gdje se apelira na komisiju da da svoju potporu decentraliziranoj suradnji te suradnji između e, lokalnih vlasti e, i lokalnih vlasti u zemljama u razvoju. I mi smo ove godine potpisali strateško partnerstvo sa glavnom upravom DEVKO vezano uz ovu temu. I sada ću nešto reći o nekim pitanjima koja pratimo. Jedna od njih je izbjeglička kriza. Mi smo upozorili Europsku komisiju još na proljeće prošle godine o mogućim posljedicama situacije na sredozemlju i upozorili smo kako bi to moglo utjecati na lokalnu razinu. Vjerujem da svi znate kako e, su akteri koji su najviše pogođeni ovom krizom upravo općine na sredozemlju, ali ne samo na sredozemlju, nego isto tako i svugdje u Europi. Mi radimo s našim članovima na rješavanju te situacije i također radimo na analizi odradili smo jednu anketu koju možete pronaći na našim web stranicama ako vas zanima, te smo razgovarali sa glavnom From Home o tome kako koristiti sredstva Europske unije da se podrži rad općina i lokalne razine. Mi i dalje lobiramo, ako mogu to tako reći, da se gradovima i regijama e, da taj novac, možda ne izravno jer to ne bi bilo u skladu s pravilima, ali da se sredstva doznače, da se izdvoje na razini Europske unije u potporu e, aktivnosti integracije i prihvata izbjeglica e, koji dolaze na lokalnu razinu. Mi smo u posljednjih nekoliko godina aktivno sudjelovali e, u raspravama te pregovorima o europskim strukturnim fondovima i kohezijskom fondu. Također se radujemo radu na srednjoročnoj reviziji sa gospodinom Obrihtom i vidjet ćemo na koji način se ovo programsko razdoblje može prilagoditi Zatim imamo četiri osnovne teme koje ovdje želimo odraditi. Kao prvo želimo osnažiti partnersko načelo. To već se nalazi u, u programu. Zatim želimo podržati lokalni razvoj predvođen zajednicama. A to je nešto na čemu inzistiramo već nekoliko godina i također želimo podržati integrirane teritorijalne instrumente. E, isto tako želimo pomoći u pripremnoj fazi operativnih programa. Mi smo odradili nekoliko studija i anketa, a najnoviji su pregled provedbe integriranog e, teritorijalnog ulaganja od strane država članica kao i analiza poštivanja partnerskog načela u provedbenoj fazi europskih strukturnih investicijskih fondova. Imam nekoliko primjeraka pa mm, ih mogu proslijediti tajništvu ukoliko želite. CMR također je jedna od dioničkih udruga koja sudjeluje u međuvladinoj skupini o urbanom razvoju i koheziji Također sudjelujemo na neformalnim sastancima ministara koje organiziraju predsjedništva Europske unije. U tom kontekstu dajemo svoj doprinos radu na budućoj urbanoj agendi Europske unije. Na tome radimo zajedno s Europskom komisijom uz potporu nizozemske, e, nizozemskih ministarstava koja su nadležna za to područje. Mi se nadamo da ćemo također utjecati i na tekst nizozemskog predsjedništva. Izjave usvojene ministara nadležnih za urbana pitanja i teritorijalnu koheziju u lipnju u Rigi. Dakle, na tom sastanku Sejmar je prepoznat e, u svojoj ulozi predstavljanja lokalne i regionalne vlasti. Naš pristup je pomalo specifičan i nešto drugačiji, ali mislim da je komplementaran onom Euro, Eurocities, budući da pozdravljamo teritorijalni pristup koji odražava i komplementarnost između gradskih područja i zaleđa. Semer također daje svoj doprinos promišljanju o simplifikaciji i smanjenju birokracije u uporabi europskih e, strukturnih investicijskih fondova. Mi smo pozvani kao jedan od dionika da predstavimo svoje mišljenje na javnoj raspravi koja je organizirana 15. listopada, to je u organizaciji odbora Ređi. Imam i ovdje e, primjerke, to isto tako mogu proslijediti tajništvu ako vas zanima. Uskoro ćemo početi sa promišljanjem o budućoj kohezijskoj politici nakon 2020. godine te pripremamo sljedeći kongres u četvrtom mjesecu i sada smo zatražili od lokalnih i regionalnih čelnika da iskažu interes ako žele sudjelovati na izgradnji vizije Europe 2030. godine, dakle sve iz lokalne i područne perspektive. Mi ćemo prikupiti najbolja rješenja i dogovorit ćemo, e, pokušat ćemo to sažeti i tu ćemo to koristiti u sklopu rasprave o Europi 2030. godine, dakle to ćemo vam dostaviti na proljeće. Semar je tako opredjeljen održivom urbanom razvoju. U suradnji sa francuskim ministarstvom radimo na jednoj e, boljoj verziji referentnog okvira za držive gradove. Taj instrument će biti pokrenut 2016. godine u Nikoziji i e, svrha je podržati male i srednje gradove kako bi imali e, strategiju održivog razvoja. SMR također e, je uključen u raspravu na međunarodnoj razini u sklopu UN-a. Mi smo također član svjetske radne skupine koja se bavi lokalnom i regionalnom samoupravom i sudjelujemo na e, također održivim, sudjelovali smo u radu na održivim razvojnim ciljevima i na kreiranju nove urbane agende UN-a, što će biti dogovoreno 2016. godine u Bogoti, a pripremni sastanak će se održati u Pragu u Ožujku tako da namjeravamo dati svoj doprinos i na toj konferenciji. Sadržaj tih e, agenda je komplementaran, a ova tri procesa odvijaju se paralelno. Što se tiče lokalne i regionalne vlasti, mi želimo postići veću sinergiju i učinkovitost iz evropske perspektive, ali isto tako želimo dati, dati svoj doprinos i na međunarodnoj razini. Mi želimo uskladiti europsku urbanu agendu sa novom svjetskom urbanom agendom i želimo se usredotočiti na dva održiva razvojna cilja. Održivi gradovi i zajednice, to je broj 11, da kako to je za nas najrelevantnije i u velikoj mjeri smo utjecali e, na to da se postigne taj cilj i cilj broj 16 e, koji se tiče upravljanja, tako da sporazumi na razini UN-a budu usklađeni sa europskim politikama. CMR je udruga koja je zainteresirana za kvalitetnu i konstruktivnu suradnju sa Europskim parlamentom, što je već slučaj posebno kada je riječ o odboru ređi, te sa e, urbanom međuklubom i radujemo se daljnjoj razmjeni mišljenja i raspravi sa vašim odborom i nadam se da ćemo iznaći rješenje e, da se zainteresirate za naše naše doprinose na izravan način i želimo iskoristiti ovu priliku da pozovemo članove odbora da nam se pridruže na našem kongresu u Nikozi u travnju 2016. godine. Taj kongres je, će biti glavno okupljanje lokalnih i regionalnih čelnika. Očekujemo oko tisuću gradonačelnika iz čitave Europe e, kao i zastupnike ovoga parlamenta, zatim predstavnike Europske komisije i tu će biti još neki europski čelnici. Kao što sam već spomenula, naš je glavni cilj Europa do 2030. godine i mi želimo izgraditi viziju lokalne i regionalne Europe i to na način koji će dati više optimizma nego što je to sada slučaj na našem kontinentu i u našoj Uniji. Hvala. Hvala vam na ovom izlaganju. Upoznat ćemo se pobliže s time, a sigurna sam, da ćemo i mi sudjelovati na kongresu. Poštovani kolege, evo otvaram raspravu. Možete slobodno postavljati pitanja, iznositi svoje komentare na ovo što ste čuli. Gospodin Olbricht. Da, ja također lobiram. Kao bivši potpredsjednik Htio bih e, posjetiti da je CMR bio aktivan u nekim od naših programa i također u e, razradi zamisli odbora regija. I tu dolazim do svog pitanja glavnom tajniku i naravno do svoje napomene. Sjećam se da se tada postavilo pitanje da ako sve dobrovoljne organizacije poput CMR-a koje su nastale 50. godina sa sastancima gradonačelnika koji su htjeli ukazati na to da su gradovi i općine dijelom integrirane Europe, dakle postavilo se pitanje trebaju li nam doista takve udruge nakon što se osnuje odbor regija i to je doista valjano pitanje jer ako je odbor regija, tijelo koje zastupa lokalne i regionalne vlasti, što je sa postojećim organizacijama. Evo to se pitanje postavilo na sam začecima odbora regija, no praksa je pokazala da nam trebaju oba ta tijela jer ona obavlja različite funkcije. No mene zanima glavni tajniče kako vi vidite razlike u radu odbora regija i udruga poput CMR-a koja je krovna organizacija. One jesu različite i zapravo ne udvostručuju posao i ne dovode do preklapanja u djelovanju. U odboru regija sjede odabrani predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, a e, to je savjetodavno tijelo unutar Europske unije, a ove organizacije su dobrovoljne organizacije koje uključuju i neeuropske članice i mene zanima koje je među odnos tih organizacija, naročito kada je riječ o dijalogu sa Europskim parlamentom. I možda se to promijenilo, dakle što sada CMR misli o djelovanju odbora regija? Hvala, gospođa Maletić, izvolite. Hvala. Dobrodošli glavni tajniče, bilo je zanimljivo upoznati se sa tematikama kojima se bavite. Moje pitanje odnosi se na makroekonomsku uvjetovanost i europski semestar i vaš stav o tome, zato jer svi znamo da zemlje e, članice su ustrojene na različite načine i da u mnogim zemljama članicama su regije e, važan čimbenik e, za provedbu strukturnih e, reformi, pametne fiskalne konsolidacije i tako dalje. Tako da se u nekim slučajevima ne može ništa učiniti bez snažnog sudjelovanja regija. Na razini europskih institucija čini mi se da još uvijek e, postoji neka centralistička umjesto regionalizirana logika kada govorimo o e, europskom semestru i o makroekonomskoj uvjetovanosti. Evo, bilo bi mi drago čuti vaše mišljenje o tome. Hvala gospođo Maletić. E, ima li još pitanja? Gospodin Rojs. Hvala. E e Vi ste kazali da je zapravo riječ o održivim razvojnim ciljima kada je riječ o CMR-u. Sjećam se da je u rujnu e, je preuzeta obaveza da se pridržavate jednog čitavog niza ciljeva i upravo što se tiče regionalnog razvoja, dakle održiva regionalne razvojni ciljevi. E, upravo CMR je s tim u vezi imao vrlo jak angažman, e, pripremio je velik broj sastanaka i konferencija na visokoj razini. No, vi kao CMR što predlažete? što se tiče dakle ove nesklada s jedne strane volje da se nešto učini, a istovremeno vidimo s druge strane s obzirom na aktualno stanje stvari e, kriznih zemalja kako ova volja i želja može biti utočena u političku praksu. Mr. Polčak. Pa gospodin Polčak e, ima sljedeći riječ. Hvala. Glavnom tajniku želim zahvaliti na njegovom izlaganju. Ja sam postao predsjednik e, druge najveće organizacije regija i gradova. Mene zanima kako općine i gradovi mogu se pripremiti na učinak izbjegličke krize. Vi ste naveli niz primjera toga kako bi općine i gradovi mogli odgovoriti na e, adekvatan način i bilo bi zanimljivo više čuti o tome. A gospodin Maskur ima sljedeći riječ. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuće. Ja želim zahvaliti organizatoru na ovome izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo i posebno mu zahvaljujem što nam je objasnio koje su aktivnosti kojima se bavi njegova udruga prema općinama i prema regijama. Što se tiče udaljenih regija kao što su ultraperiferne regije, na koji način uspostavljate kontakt i što biste i na koji način biste mogli doprinijeti e, upravo suradnji sa tim udaljenim regijama. Hvala. Gospodine Van Nistelrooy, izvolite. Hvala lijepa, gospodine, e, gospođa predsjednice, što ste mi dali mogućnost e, da evo, da to uzmemo u obzir da se sve to skupa unese u naš raspored događanja e, kako bismo primili predstavnike ove organizacije i jer oni zastupaju građani. Ja bih želio spomenuti pojam pakta iz Amsterdama prije nekoliko tjedana u okviru dana otvorenih vrata a e, imali smo znači i sjednicu e, u okviru koje smo zapravo nacrtali smjer kretanja e, što se tiče gradske agende, horizontalne urbane agende, ukoliko dakle sada pogledamo da je to umeđu vremenu usvojeno, to bi moglo dovesti do pakta, Amsterdamskog pakta, što bi bilo više od izjave Europskog vijeća, jer to bi značilo da se organizacije obvezuju e, sudjelovati u ovome. To bi znači vrijedilo i za vašu organizaciju. Da li to već sada osjećate? Da li osjećate da postoji jedan značajni e, angažman i značajnije uključivanje koje bi bilo relevantno za vas? Što znači urbana agenta koja bi bila na kvalitativno višoj razine sigurno će to e, postati nešto, ovaj Amsterdamski pakt. Hvala. Ima li drugih pitanja? Čini znači, se da nema. Gospodine Valije, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Odgovorit ću prvo pitanje na, na pitanje gospodina Ovrhta o među odnosu odbora regija i CMR-a. Naravno, mm, ja tada nisam bio prisutan kada je osnovan odbor regija, a CMR je bio promicatelj nastanka sadašnjeg odbora regija. No, s godinama smo uspostavili dobar međuodnos. Odbor regija je više na neki način skupština, iako nije iste prirode kao i Europski parlament, nego je to recimo skupština koja iznosi svoja mišljenja o zakonodavnim dokumentima koji su već u procesu usvajanja. S druge strane, CMR je organizacija koja dolazi prije toga, ako se tako mogu izraziti. Naime, naša uloga je prenijeti glas lokalnih i regionalnih tijela u proces donošenja odluka i zakonodavstva na europskoj razini i zbog toga mi u što ranijoj fazi nastojimo surađivati sa službama Europske komisije, Europskog parlamenta kako bismo prenijeli naša viđenja i stavove i kako bismo pridonijeli izradi što bolje zakonodavstva koje će ići u korist lokalnim i regionalnim vlastima. Evo, to je glavna razlika koju ja tu vidim. Naravno, mi vrlo usko surađujemo sa odborom regija po čitavom nizu pitanja. A u nadolazećim godinama mislim da ćemo također morati i bolje definirati taj međuodnos, no ipak smatram da mi ne konkuriramo međusobno, nego se izvrsno dopunjujemo. I to vrijedi i za naše odnose sa drugim organizacijama. Mi smo najveća organizacija i naše članice su nacionalni savezi i to je e, razlika koja postoji u našem slučaju u odnosu na one udruge koje okupljaju pojedine općine i gradove. Dakle, mi smo na neki način federacija organizacija i zbog toga možemo dovesti sve za isti pregovarački stol, nastojaći naći zajednički nazivnik i to naročito vrijedi recimo u slučaju izbjegličke krize u kojem slučaju smo uspjeli okupiti se terese dionike i razraditi strategije i prijedloge u tom smislu. To me dovodi do pitanja o odnosu između europskih institucija i regionalne razine u potpunosti se slažem e, s vama u tvrdnji da je ponekad taj odnos e, odnos u kojem preteže središnja razina, europska razina e, ili zemlje članice, a to je nešto što nastojimo promijeniti u odnosu između Europske unije i lokalnih i regionalnih vlasti. Duboko smo uvjereni, a to vrijedi za sva područja, da budući razvoj Europe, a i drugih kontinenata leži upravo u sposobnosti regionalnih i lokalnih vlasti da stvore same sredstva vlastitog razvoja i rasta. Naravno, za brojne teme kojima se bavite u ovom parlamentu treba vam sudjelovanje općina i gradova i regija. Prečesto se događa da uredbe E, dokumenti se obraćaju e, središnjim vlastima, a ne pronese se na regije ili gradove. I naravno, to je također nešto što želimo izmijeniti u, budućnosti kako bi lokalne i regionalne vlasti postale dijelom upravljanja, vladanja Europskom unijom. To je predviđeno i ugovorima, odnosno lokalne i regionalne vlasti prepoznate su kao tijela koja sudjeluju u upravljanju Europom, ali to treba sada provesti u djelo, ali mislim da bi to trebali više e, naglasiti u našem razgovoru s komisijom nego s parlamentom, ali svakako je to važno za našu budućnost. Zatim e, pitanje ciljeva održivog razvoja koje ste postavili. Mi smo mnogo radili na razradi tih ciljeva. Ja sam spomenuo cilj broj 11 i broj 16, ali postoji i čitav niz drugih ciljeva. U kojem slučaju lokalne i regionalne vlasti moraju poduzimati konkretne mjere. UN je shvatio da je za provedbu određenih ciljeva potrebno uključiti i lokalne i regionalne vlasti. 2050. godine 75% cjelokupnog svjetskog stanovništva živjet će u gradovima i to predstavlja značajan izazov. U Europi situacija je možda malo drugačija, no ipak postoji europski model koji želimo očuvati na svjetskoj razini, a riječ je o mogućnosti suživota između gradova i ruralnog područja. na svjetskoj razini možemo promicati taj model, ne želimo sada održavati lekcije nikome, ali u svakom slučaju možemo promicati takve e, forme za dijalog i za demokratsku zastupljenost koji mogu biti korisni kako bismo prenijeli našu poruku na globalnu razinu. Naravno, Mnogo je potrebno kako bi se prešlo s riječi na dijela i to vrijedi za e, milenijske razvojne ciljeve, a također i za neke ciljeve Europske unije. Tu mislim na strategiju 2020. godine. Ne znamo kako je stanje provedbe tih ciljeva, ali dobro je imati dugoročne ciljeve kako bismo e, težili njihovom ostvarenju, barem dijela istih i također trebamo osmišljati platforme za dijalog e, za ostvarenje tih ciljeva. Ako gledamo gospodarsku i financijsku situaciju, to je značajan problem na kojem smo doista naporno radili i e, mi kao CEMR e, objavljujemo studije od kojih je najnovija studija, ona koja se pozabavila o financijskoj financijskom situacijom 2012. godine, no već sada radimo na novoj studiji i dakle stanje pratimo stalno. Želimo predložiti neka rješenja za borbu protiv krize na lokalnoj i regionalnoj razini. Mnogo smo surađivali u tom smislu sa kolegama iz Portugala, Grčke, Italije, Španjolske, upravo kako bismo se pozabavili tim pitanjima i u nacionalnom kontekstu. Izbjeglička kriza, e, o tome smo već govorili. Obavili smo jedno prvo preliminarno istraživanje situacije za potrebe lokalnih i regionalnih vlasti i tu anketu smo uputili svim zemljama u Češkoj i u nekim zemljama Središnje Europe. To je pitanje sada doista aktualno. Znači, predlažemo sljedeće Europskoj komisiji. Želimo razraditi smjernice glede onoga što je potrebno učiniti za prihvat izbjeglica na lokalnoj razini. Htjeli bismo također e, provesti jedan program suradnje razmjene dobrih praksi upravo u tom kontekstu, jer znamo da e, mnoge zemlje, one koje su pristupile Europskoj uniji 2004. ili kasnije, nemaju dovoljno iskustva, naročito na lokalnoj i regionalnoj razini, kada je riječ o prihvatu izbjeglica i postoje i neki strahovi koji se šire među stanovništvom, tu je pitanje integracije s kojim se valja suočiti i to je upravo ono što želimo učiniti u nadolazećim mjesecima. Također želimo naglasiti da lokalne i regionalne vlasti i gradovi su iskazali spremnost prihvatiti dražitelja e, azila i izbjeglice, no nemaju kapacitete za to i zbog toga traže pomoć e, zemalja članica Europske unije i traže od njih da rade svoj posao i također da spriječe širenje e, strahova među stanovništvom u vezi sa pitanjem izbjeglica. Zatim, pitanje ultraperifernih regija. O tome naše članice naravno e, razmišljaju. Vi dolazite iz Francuske, a ako ne griješim. Naš francuski savez unutar naše organizacije stalno je prisutan u ultraperifernim regijama kako bi podržao lokalne i regionalne vlasti i u pristupanju europskim e, i drugim programima financiranja. No, mogli bismo učiniti i još nešto više. Mislim da Postoji jedna organizacija na europskoj razini koja predstavlja prekomorske teritorije jer sam se već susreo sa članovima te organizacije i možda bismo mogli učiniti nešto konkretnije u tom smislu. Biće mi drago također e, pomoći. Prelazim sada na pitanje gospodina Van Nilsteroja. Nadamo se da će sljedeća Europska urbana agenda utjecati na odnos između europskih institucija i e, gradova u Europi, no još to nije jasno kako će se to oblikovati, niti je jasno koliko će članica Europske unije podržati urbanu agendu. Znate da među njima još postoji određeni otporno na tome radimo. Tako da se nadamo da ćemo zajedno s promicateljima te inicijative moći razraditi dobar prijedlog. Surađujemo sa nizozemskim, e, francuskim i njemačkim ministarstvima koja su iskazala svoju potporu, no buduća europska urbana agenda ne bi smjela zamijeniti, niti bi smjela se natjecati sa regionalnim politikama, nego ih treba naprotiv nadopuniti i svakako uspostaviti e, povezanost i usklađenost e, između regija i gradova jednim integriranim pristupom i to je ono za što se zalažemo kao CMR. Hvala lijepa gospođo predsjednice i naravno stojim svima na raspolaganju za dalje kontakte, onim zastupnicima koji žele naš, nas kontaktirati, kontaktirati naše službe. Mi smo prisutni i ovdje u Briselu i stojimo vam na raspolaganju. Hvala. Nadam se da ćemo i dalje usko surađivati u našem budućem radu i također da ćemo imati prilike slušati još o vašim uspješnim projektima i također o zanimljivim gledištima lokalnih i regionalnih vlasti. Uvijek će nam biti drago u odboru regiji čuti glas lokalnih i regionalnih vlasti. Hvala vam na vašem sudjelovanju u sastanku danas. Hvala kolegama na raspravi. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Predvidjeli smo glasanje za 11 sati i 15 minuta, preostalo nam je još nekoliko minuta. Trebamo li možda pričekati neke članove odbora? Tri minute, u redu, ako vam trebaju te tri minute, onda ćemo ih e, provesti u međusobnom razgovoru. Evo, tri minute do početka glasovanja, u međuvremenu možete pripremiti svoje glasačke kartice. Okay, colleagues, 11.15. Evo, točno je 11 sati i 15 minuta. Počinjemo s glasovanjem. Prvo, mišljenje o kojem trebamo glasovati je mišljenje odbora regiji o godišnjem izvješću Europske investicijske banke za 2014. godinu. Od 2013. godine odbori Konti i Ekon se izmjenjuju izradi mišljenja o godišnjem izvješću Europske investicijske banke. Odbor KONT izrađuje izvješće o izvješću Europske investicijske banke za 2014. godinu. Uloga Europske investicijske banke u provedbi kohezijske politike se značajno povećala u posljednjih nekoliko godina i čini se da će se i dalje povećavati budući da nova generacija kohezijske politike se više služi instrumentima financijske politike. Naš izvjestitelj, gospodin Jakovčić, je predstavio svoje mišljenje na posljednjem sastanku odbora REGI do 21 listopada podneseno je 53 amandmana, a izvjestitelj također predlaže i niz kompromisnih amandmana. Gospodine Jakočić, želite li uzeti riječ? Evo, samo dvije minute. Svima i moja zahvala svima koji su radili zajedno sa mnom na ovom mišljenju. E, mislim da smo nakon svega, e, imajući malo i prijepora među nama, našli dosta dobar kompromise, možda se nećemo složiti do kraja u svakom detalju, ali mislim da imamo dobar dokument i da time naglašavamo važnost i ulogu Europske investicijske banke na jedan malo drugačiji način nego, nego do sada. Tako da vjerujem da će ovo naše zajedničko mišljenje kojega ćemo danas usvojiti utrti put za jedan malo drugačiji angažman Europske investicijske banke, e, više na raspolaganju i gospodarstvu, ali i Eh, onima koji mogu pridonijeti razvoju, a naravno a to je i osim privatnog sektora i javni sektor, a pogotovo u zajedništvu privatnog i javnog partnerstva. Tako da evo u tom kontekstu hvala još jednom svima na suradnji. Thank you. Hvala. Prelazimo sada na glasovanje. Mišljenje odbora regije o godišnjem izvješću Europske investicijske banke za 2014. godinu. Amandman 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na kompromis 2. Kompromis 2. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Yes, try to, to the other seat and we'll ask, is it work? Radi li sada? Okay, we will go now to amendment 31. Amendment 31, tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvoramo elektroničko glasovanje, amendment 31. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 47, tko je za, protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 48, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na konačno glasovanje o cjelokupnom mišljenju elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Izvolite. Zatvaram glasovanje. And the opinion is adopted. I mišljenje je usvojeno. Čestitam gospodinu Jakočiću. Sada prelazimo sa drugim dijelom glasovanja, a koji se tiče mišljenja godišnjeg izvješća za 2014. godinu o zaštiti financijskih interesa, borba protiv prijevara. U srpnju komisija objavila godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa, uključujući i e, borbu protiv prijevara. Odbor za kontrol proračuna e, dao su mišljenje Isto tako i odbor regije. 15. listopada naš izvjestitelj, gospodin Vovan, je e, dao svoj nacrt izvješća, odnosno mišljenja, 52 amandmana su podastrita i isto tako je predloženo nekoliko e, kompromisnih rješenja. Da li gospodin Vogan želite kazati nešto prije samo Vrlo kratko, e, hvala lijepa gospođo predsjednice i izvjestitelji o Sjeni i na njihovoj pomoći koji su pomogli u sastavljanju ovog izvješća. Kolege će vidjeti da većina ovih amandmana je uzeto u obzir e, u deset kompromisnih amandmana, a što govori o razini kooperativnosti između većeg broja klubova zastupnika, e, što znači da isto tako imamo jedinstveno mišljenje odbora i želimo isto tako osigurati podcrtati činjenicu da strukturalni fondovi koji imaju e, zaista veliki utjecaj u ekonomskom smislu želimo da se on ta sredstva koriste na adekvatan način, a sve ovo se može vidjeti održava se u kompromisnim amandmanima. Hvala lijepa. Dakle, krećemo sada sa glasovanjem. E, počinjemo sa kompromisom jedan, Tko je za? Protiv? Sudržani? Usvaja se. Kompromis 2. Za? Protiv? Usvaja se. E, kompromis 3. E, Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Usvaja se. E, amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Moramo provjeriti elektronski. Dakle, amandman 18. Elektronsko program Zatvoran glasovanje. Odbija se. Prelazimo na kompromisni broj šest Ko je za? Protiv? Sudržanih? Usvaj se. Prelazimo na kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Sudržanih? Usvaj se. Prelazimo na amandman broj 28. Tko je za? Protiv? Sudržanih? Odbija se. Kompromis, e, kompromis 8 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanih, usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržanih, odbija se. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržanih, Usvoje se. Kompromis broj deset Za? Protiv? Suzdržanih? Usvoje se. I sada prelazimo na konačno glasovanje, elektronsko glasovanje. Otvaran glasovanjem. Ono zglasujte. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Čestitamo Gospodine Bogan, naše mišljenje se usvaja sa velikom većinom glasova. Sada prelazimo na sljedeću točku glasovanja, a to je mišljenje o preporukama Europske komisije o pregovorima o sporazumu o trgovini uslugama TISA. E, odbor e, je izradio mišljenje vezano uz inicijativne izvješća vezano uz trgovinu uslugama, e, vezano uz sporazum o trgovini uslugama TISA. Izvjestiteljica Monika Vana svoje nacrt mišljenja prezentirala na našem zadnjem sastanku. Rok je bio 21. listopad za amandmana, 65 amandmana je podastreto, a koji su se usredotočili na na liberalizaciju e, trgovine uslugama e, utjecaj na lokalne i regionalne e, razine i izvjestiteljica je predložila kompromisne amandmane koji pokrivaju većinu amandmana. Izvolite, kolegice Ivana, hvala lijepo predsjednice. Ja želim zahvaliti svim stranama, isto tako izvjetiteljice sjeni, za uistinu dobru suradnju vezano uz ovu e, nacrt mišljenje. Vi znate da je TISA vrlo kontroverzna e, točka za raspravu. Nije lako pronaći zajednički nazivnik e, na svim onim pozicijama koje su fundamentalno različite. Međutim, mišljenja sam da smo uistinu imali dobru atmosferu u smislu da smo pokušali naći ovaj zajednički nazivnik i dati jedan tekst e, za koji će održavati mišljenje regija a vezano uz e, lokalne i regionalne razine i mislim da možemo zaista predstaviti zajednički tekst danas. Hvala lijepa. Sada možemo prijeći na glasovanje. Počet ćemo sa kompromisnim 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanih? Usvaja sam. Prelazimo na kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. E, glasovanje po dijelovima koje je tražila izvjestiteljica. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržanih? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Prelazimo na amandman broj 55. Amandman 55 ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada idemo na kompromis broj 4 ko je za? Protiv? Suzdržanih? Usvaja se. Amandman 19 za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Kompromis e, broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Usvaja se. Kompromis 6. E, Protiv? Suzdržanih? Usvaja se. Kompromis 7. Ko je za? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis 8. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 50. Tko je za? Oprostite. Zaboravio sam 40 e, osmi amandman, 48. Zbog da, zato što smo odbili 49, moramo preći na amandman 48. A 48 tko je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. I sada prelazimo na amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Dakle, amandman 50. Elektronsko glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Sudržan? Usvaja se. Evo, elektronska provjera. Amandman 51. Molim vas, e, provjera elektronska. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 53 za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 54 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 64, tko za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromisni prilog gdje se povučenje moramo imati glasovanje, zasebno glasovanje, amandman 47, Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 62 za. Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Amandman 65 za. Protiv? Suzdržanih? Odbija se. I sada konačno glasovanje, vezano uz mišljenje, elektronsko glasovanje, otvoran glasovanje. Molim vas glasite. Zatvaram glasovanjem. I usvaja se mišljenje Hvala. Lijepa, koji I sa ovime e, završavamo prije podnevni dio našeg sastanka. Možemo sada nastaviti sa sastankom koordinatora. Da li je to u redu što se koordinatora tiče da nastavimo?